Vešu. Sljedeća je zadnjička rasprava o Filipinima s tri preporuke gospodina Broka. Dat ćemo mu riječ odmah, izvolite. Gospodine predsjedniče, predsjedniče vijeća, kolege i kolegice, moramo dati našu suglasnost sporazumu sa Filipinima koji je potpisan 11.7.2015. godine. Ako to sutra napravimo, onda trebamo imati na umu da, će da je velik broj država članica već ratificirao te sporazum moguće da će stupiti na snagu već ove godine. Glasat ćemo o tome, to je zapravo ono najjednostavnije Dakle, vezano uz protokol za Hrvatsku, to je isto tako na glasovanju, a isto tako glasujemo i našoj rezoluciji. Mislim da bismo trebali pojačati naše bilateralne odnose jer nam je to u međusobnom interesu, a ja mislim da možemo posebno pojačati naše odnose kada Filipini krenu na put e, i napreduju na tom putu i poštivanju temeljnih prava, mislim da onda možemo E, više formalizirati taj naš odnos. Ja isto tako vjerujem da Filipini, gdje imamo više od 100 milijuna stanovnika, u samom srcu jugoistočne Azije predstavljaju važan, važan, važan ekonomski partner za nas. Filipini se nalaze na vrlo važnoj međunarodnoj pomorskoj cesti, pomorskoj ruti u jugoistočnom Kineskom moru, a zbog onih teritorijalnih razmirica koje se tamo odvijaju je to vrlo važno pitanje gdje nam je bitan e, dionik koji se zalaže za mirno rješenje i zbog toga je smisleno imati dobre odnose s Filipinima. Filipini e, su isto tako uključeni u te teritorijalne razmjenice u Južnom Kineskom moru, a kineske agresivne metode u e, tim spornim vodama E, jako zabrinjavaju međunarodnu scenu. Želim ovom prilikom ponoviti naš apel da se riješe na miran način te razmirice i na temelju međunarodnog prava. Ja isto tako mislim da ne bi se smjela kršiti, sloboda navigacije na moru i želim istaknuti da trebamo pozvati naše partnere da nađu mirno rješenje i da usko na ovom području surađuju i kada se radi o eksploataciji resursa. Filipini su važni i u borbi protiv međunarodnog terorizma, militarizirane skupine na jugu Filipina jako su povezane sa azijskim i međunarodnim terorističkim skupinama poput eh, ISIS-a i Al-Kaide i mislim da je potrebno boriti se protiv propagande tih međunarodnih terorističkih skupina. Ja smatram da je mirovni proces iz Mindua sporazum iz ožuka 2014. godine za postizanje mirovnog sporazuma, nešto od čega se svi trebaju pridržavati i da treba na tome nastaviti nadalje raditi, da e, osnovni zakon se konačno usvoji u novom filipinskom parlamentu. Novi parlament Filipina će preuzeti tu dužnost 30. lipnja. Mislim da je iznio neke ošte kritike, da je s time raspirao, raspravu, da je istaknuo e, određene politike i da je istaknuo zabrinutost po pitanju daljeg razvoja temeljnih prava, ali postoje i neke naznake da on misli nastaviti mirovni proces Mindua, a to je nešto što je nama vrlo važno. U proteklom prosincu smo dali um, preferencijalne um, trgovinske povlastice Filipinima. To je korisno za njihovo gospodarstvo, ali i za Europu. Mislim da bi to moglo biti primjer i za druge države Azije da bismo mogli pokušati ratificirati, e, da Filipini mogli ratificirati konvenciju o boljim e, radnim uvjetima, da trebamo poboljšati upravljanje Filipina. To je svakako preduvjet za to da zadrže svoj status e, kao preferencijalni trgovinski partner. Ako ovaj sporazum bude uspjeh, onda bismo mi kao Europska unija trebali u dogodno vrijeme ispregovarati i sporazum o slobodnoj trgovini s Filipinima. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine Brok. Sada reč dajem ministru Kondersu u ime vijeća. Zahvaljujem, zahvaljujem Janoru Broku na njegovom izvješću te na večerašnjem izlaganju doista se pridružujem njegovom stalištu te važnosti koju pridaje e, osnaživanju odnosa s Filipinima. Po meni Filipini su katkada podcijenjeni. Radi se udaljene zemlje, ali o ključnom partneru za Europsku uniju s kojim imamo e, snažne trgovinske kontakte Radi se i o važnoj zemlji zbog strateške lokacije u jugoistočnoj Aziji, o zemlji koja ima vrlo složenu situaciju kako interno, tako i eksterno govoreći. Spomenuli ste važnost mirovnog procesa iz Mindana i potrebe da se osnaži i udalje ulaže u to, te da se nadamo da će na Filipinima to dovesti do stvaranja novog zakonodavstva. Također sa Filipinima u Europskoj uniji imamo odnos koji se temelji na dugoj povijesti, rekao bih snažnom međusobnom interesu. Ove godine proslavili smo 25. obljetnicu partnerstva Europske unije i Filipina. Tijekom proteklih dva četvrt stoljeća naše su se veze pretvorila u partnerstvo sa cijelim nizom različitih elemenata i trgovinskim razvojem događaja, a sve više i sigurnosnom i političkom suradnjom, te što je po meni lažno, važno intenzivnim kontaktima između ljudi. Mnogi od nas to znaju jer, kao što znamo, Filipini izvoze radnu snagu mi se moramo pobrinuti na način na koji se to odvija u Europi, da te radnike poštujemo što se tiče ljudskih prava. Novi sporazum koji ste spomenuli pružit će politički zamah, nadam se, i novi sveobuhvatni okvir koji će omogućiti da ova odnos i dalje raste u nadolazećim desetljećima, osobito što se tiče politike i političkih veza. Izjava 11. ožujka Europske unije o razvoju događaja u na jugu Kineskog mora kao i nastavak potpore mjerovnom procesu iz Mindanao je nešto što su Filipini pozdravili i mislim da je uspješno zaključenje tog mjerovnog procesa nešto što ima potencijal zapružiti raz, daljnji poticaj u borbi protiv radikalizacije. Neke grupacije, Absarjaf primjerice, odali, izjavili su svoju privrženost Isisu i naravno Europska unija želi sa Filipinima surađivati na jedan inteligentan način kako bismo vidjeli kako se filipinska vlada može učinkovito nositi s tom internom prijetnjom. Samo kako bih dao primjer tih političkih veza i osnaživanja cementiranja odnosa, Filipini su pristali surađivati na regionalnom forumu u sprečavanju nasilnog ekstremizma 2016. i 2017. zajedno sa ASEANom također. Dakle, možemo zajedno raditi zajednički na tome, na prevenciji i na deradikalizaciji također. Stupanje na snagu PCA se očekuje da će uslijediti nakon zaključivanja slobodnog trgovinskog sporazuma u nadolazećim godinama. Dobro je da je prvi krug pregovora o sveobuhvatnom trgovinskom pregovoru u dobroj atmosferi prošao. Od kraja 2014. GSP Plus nudi bolji pristup tržištu Europske unije Filipinima na temelju njihovih obveza, što mislim da je važno za provođenje e, osnovnih međunarodnih konvencija o ljudskim i radnim pravima i održivom upravljanju. Pozitivan efekt GSP Plusa vidi se u sve većem izvozu s Filipina i u Europu. Prvo izvješće o tome izloženo vam je u siječnju, kao i izvješće gospodine Broka koje ukazuje na to da se još uvijek mora na tome raditi osobito u području konvencije UN o ljudskim pravima koja se spominje unutar odluke GSP+, i mislim da kao što ste već spomenuli, kao što to vidimo u izvješću, tu se prije svega misli na pravosudnu reformu i pitanja poput e, vansudskih ubojstava. Ta pitanja ste već e, vi spomenuli u rezoluciji lipnja, dakle slučajevima slučajima nekažnjavanja na Filipinima. Zračni transport, još jedan ključni vid odnosa sa Filipinima i sa zadovoljstvom objašnja, najavljujem buduće potpisivanje horizontalnog sporazuma o zrakoplovnim uslugama između nas i Filipina i mislim da će to pružiti mogućnost bilateralnih sporazuma između, e, odnosno stavljanja tog sporazuma u unutar važećeg zakonodavstvog zakonodavstva koje postoje u Europskoj uniji. Dakle, što se tiče državog razvoja i ciljeva, postoji cijeli niz aktivnosti razdoblje 2014-2020 pokrivena je velikim brojem programa, ukupno 325 milijuna eura koji su vezani uz to, što je poprilično veliko povećanje, čak dva i pol puta u usporedbi sa prethodnim razdobljem. Mislim da je važno da surađujemo sa Filipin, filipinskim predsjedanjem ASEANom sljedeće godine i mislim da su Filipini osobito važni i u njihovoj spremnosti da se uključe u suradnju na samitu Jugoistočne Azije. Također, važno je što reći o općim izborima 9. svibnja. Prije svega odaziv je bio visok. Mnogi su glasali, rezultat je bio jasan. A izborno povjerenstvo na Filipinima i suradnja sa kinom vladom je također bila vrlo dobra. Kao i vi, ja sam svjesan cijelog niza izjava do kojih je došlo tijekom prije izborne kampanje od strane sviju kandidata i namjere da se ponovno uvede smrtna kazna. Uvjeravam vas da je Europska unija odlična podržavati vrijednosti demokracije, vladavina prava i ljudskih prava u svojim odnosima s Filipinima. Radujem se suradnji sa novom vladom konstruktivno i po svim pitanjima. Morat ćemo ih prosuditi na temelju njihovih dijela. Moramo još doznati nešto o političkoj orijentaciji te vlade, što je prije moguće. Nadamo se na sastanku koji će održati se 15. lipnja, odnosno srpnja. I zaključna ratifikacija ovog sporazuma bit će platforma za institucionaliziranje kontakata i suradnje naših odnosa, uključujući sve te elemente, razvoj, trgovina, GSP+, radna prava, te dijalog o ljudskim pravima. Hvala vam lijepo. Najpša hvala. Danke, A sada obraćanju ime klubova zastupnika u ime Europske pučke stranke zastupnik Werner Langen. Izvolite, imate riječ. Najpša hvala predsjedniče. Želim se pridružiti onome što su rekli gospodin Brok i ministar. Želim čestitati gospodinu Broku na izvršnom izvješću i gospodinu ministru također njegovom djelovanju. E, ja sam jasno za zaključivanje partnerstva s Filipinima. Svjesni smo prednosti. Isto tako jasno nam je da je došlo do smjene vlast na Filipinima bez e, prolivene kap krvi. Znamo da su potpisali osam konvencija o ljudskim pravima, ali i mane koje imaju. Dakle, ovdje mislim na tarifne preferencije koje za posljedicu imaju do 65% ukupnih, ukupnog izbo, izvoza Filipina može biti usvojeno. To je jasan napredak. Imamo napredak isto tako u pregovorima sa EIDFL-om, Amin danom. Neki sporazumi nisu potpisani, ali mislimo da sa novim predsjedništvom to će biti moguće i da će u konačnici biti omogućeno zaključivanje slovno-trgovinskog sporazuma s Filipinima na temelju sporazuma o partnerstvu i suradnji koji trebamo potpisati. U svakom slučaju hvala na pruženoj pomoći koja je bila dosta brojna. hvala u ime SID. Zastupnik Betin ima riječ. Hvala. Odobravanje sporazuma o partnerstvu i suradnje između Europske unije i Filipina je vrlo važan čin. Ja sam izvjestitelj u Sijeni za SID i zahvaljujem svim kolegama, naročito zastupniku Broku, koji je uzeo u obzir amandmane koje smo predložili i tako su postignuli kompromise koji su postignuli većinsku potporu zastupnika. Ovo odobrenje sporazuma potvrđuje zamah koji želimo dati e, slobodi razmjene robe. To je prilika i za razvoj demokracije i ljudskih e, prava. To su odlučujući uvjeti za zatvaranje bilo kakve vrste trgovačkih e, sporazuma. Prijedlog se tiče jednog dijela svijeta koji je zahvaćen velikom fazom razvoja. Riječ je o zemljama Azije koji rastu daleko brže nego što je to slučaj sa Europom. Tamo što stanovništvo je mlado, vrlo aktivno i međutim zemljama se nalazi, nalaze Filipini, jedna prekrasna zemlja sa dugom povješću i sa dugom povijesti odnosa sa Zapadom. Kao i neke druge zemlje, tamo postoje problemi sa kriminalitetom, sa korupcijom, ali ne smijemo smetnuti suma da je riječ o velikoj demokraciji uz jedan ustav koji štiti temeljne slobode i dignitet ljudi. Zato u izvješću govorimo o poboljšanju, poboljšanju ljudskih prava, E, rješavanju problema sa siromaštvom, dakle sve na osnovu prijateljstva, zajedničke suradnje sa Filipinima i ti prijedlozi nemaju destruktivan karakter. Nadam se da ćemo tijekom idućih mjeseci, da će ova suradnja sa Filipinima napredovati na kulturnom i političkom planu i nadam se da će ova vlada koja je odabrana uz veliku većinu glasova doista uspjeti poboljšati situaciju. Grazie, Hvala zastupniče Betini u ime ECR-a. Zastupnik Bas Belder imate riječ na minutu. Najviše hvala predsjedniče. Stavak 12. rezolucije Europskog parlamenta o Filipinima izražava našu veliku zabrinutost glede napetosti u Južnom Kineskom moru. To se tiče i europskih, a i filipinskih interesa e, trostruko. Kao prvo, sigurnost e, lovnog pomorskog puta je od ključnog značaja. Zatim, sigurnost geopolitička, ustroj je u pitanju te regije i znamo da su to važna konfliktna pitanja u Južno-Kineskom moru. Potrebno je da izbjegnemo politiku svršnog čina, već nam je potrebna politika međunarodne arbitraže u kojoj će se provoditi međunarodna arbitraža. No mi bismo išli i korak dalje od rezolucije jer tražimo kodeks, učinkovit kodeks ponašanja u Južnoj Kini. Drugim riječima doista trebamo ponovno nastaviti s onim što govorimo od 2002. godine i olakšati suradnju s Filipinima. Hvala. U ime kluba zastupnika Aldea, zastupnik Ilhan Kjučuk, imate riječ.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 Izvolite nastaviti, hvala. na čoveka su obrazec za druge države... Glede ljudskih prava, Filipini predstavljaju pravi regionalni model jer su ratificirali osam od devet glavnih konvencija glede ljudskih prava. Europska unija je za Filipine predstavlja ulagača i partnera par excellence i mi se veselimo zaključenju ovog sporazuma. Nadamo se da ćemo pomoći Filipinima da se bore protiv e, siromaštva, prirodnih e, nepogoda, terorizma i nelegalne trgovine ljudima te klimatskih promjena. Ne smijemo podcjenjivati teritorijalne pretenzije Kine u Južnom kineskom moru. Također upućujem poziv stranama na koje se ovo odnosi da izbjegnu nerazumno djelovanje te da se rješavaju konflikti posredstvom arbitražnog suda. Raduju me pregovori koji su započeli 2015. godine i siguran sam da će zaključivanje ovog sporazuma otvoriti novo razdoblje za trgovinu i sigurnost za obje strane. Najviše hvala u ime Guje NGL zastupnik Takis Hadži Imate riječ. Naše stajalište je da Evropska unija i treće zemlje mogu stvarati odnose, dakle slobodnom voljom. Filipini, međutim, imaju velike probleme, naročito na planu ljudskih prava, pravne države i postoje teškoće i sa razvojem događaja u Kineskom moru. Mi se protivimo jednostranim djelovanjem koje može zapriprijetiti miru. Zahtjevamo dijalog za mirno, za mirno rješavanje sukoba. Tu bi rezolucija mogla biti nešto detaljnija, govori se o vojnim vježbama Kine, ali ne spominje se vojne vježbe SAD i Filipina. Sporazum o suradnji i slobodnoj trgovini bi trebalo proširiti na sve zemlje e, jugoistoka Azije. Sporazumi Unije u centar trebaju staviti poboljšanje stanja građana te, po, te rad na miru i stabilnosti. Hvala. Thank Hvala. U ime zelenih zastupnik Reinhard Butikofer. Hvala predsjedniče. Naš klub zastupnika podržava sklapanje sporazuma o partnerstvu s Filipinima. Podržat ćemo to u okviru odnosa EU i anas U tom okviru su Filipini važan partner i nadamo se da će e, se situacija poboljšati sa smjenom vlasti i to ne samo u gospodarskom području. Nadamo se da će djelovanje novog predsjednika biti odgovornije nego što je to bio slučaj s njegovim dosadašnjim govorima. Jasno nam je da je situacija u Južnom Kineskom moru teška. Mi podržavamo mirno rješavanje napet, nastalih napetosti. Tu je također i arbitražni sud koji treba donijeti svoju odluku i koji trebaju svi poštovati. Mi žalimo zbog e, kršenja ljudskih prava od vojnih i paravojnih snaga, jer to je nešto što još uvijek postoji na Filipinima i žalimo što mirovni pregovori o području Samoro još nisu zaključeni. Nadamo se da će konvencija o pravima, o ljudskim pravima koje su Filipini potpisali biti zaključena i provedena. Hvala sada Fabio Masmo Castaldo, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Mm, pozdravljamo ideju partnerstva sa Filipinima, iako postoje neka kritična pitanja koja valja naglasiti. Tu je i davanje statusa GSP plus o ljudskim pravima. Možda je to bilo pretjerano. Imamo izvješća organizacije poput Amnesty International, tu još uvijek postoji ponižavajuće postupanje, mučenje, naročito od strane policije, dakle nekažnjivosti, napadi na slobodu izražavanja, uključujući postojanje paravojnih formacija. Pitam se koliko je potrebno da se mi uključimo u napetosti koje se događaju u Južno-Kineskom moru to je povezano i sa potpisivanjem TTIP-a. Mislim da bismo se trebali okrenuti ka trgovinskim mjerama vezanim uz invaziju kineskih proizvoda na naše tržišta, ne ovdje komentirati dakle tuđe geostrateške ciljeve. Koliko do Očekujemo od nove vlade Rodriga Duertea da eh, poda, potakne eh, provođenje potrebnih mjera o najavljenih u izbornoj kampanji. Hvala vam u ime ENF-a Mario Borgecio. Hvala lijepo. Ocjena u ovog sporazuma nešto uzima u obzir i posljedice koje mogu biti i štetne u određenim sektorima europske proizvodnje, prije svega Italije. Ovo je sporazum koji omogućava Filipinima da bez carine izvoz velik broj svojih proizvoda, uključujući tekstilne predmete i obuću, to ne ide u željenom pravcu. I za Filipine je čini se cilj doći do e, sporazuma o slobodnoj trgovini, ali ni izvješće ni sporazum ne uzimaju u obzir činjenicu da ukoliko netko iz Europe želi tamo pokrenuti biznis, da bi trebao potpisivati ugovore sa lokalnim predstavnicima i to je za odredbama o slobodnoj trgovini. Predsjednik Duerte je najavio ulaganja, provođenje mjera, ali hoće li u tome moći sudjelovati naša mala i srednja poduzeća? Čisto sumnjam. Hvala, zastupniče Borgezio. Sada gospodin zastupnik e, Francisco Milamon. Hvala, predsjedniče. Filipini su važan član Anasa. Ta zemlja je blizak partner Europske unije, imamo povijesne veze. Sporazum koji ćemo sutra potpisati predstavlja važan korak naprijed za političko jačanje odnosa i uspostavu bilateralnih odnosa na borbi protiv nejednakosti i borbi protiv terorizma. Filipini pate od prijetnje Abusajafa i prijetnje Daesha. Ovaj okvirni sporazum može olakšati uspostavu e, slobodno trgovinskog odnosa između Europske unije i Filipina. Ti pregovori mogu pojačati situaciju Filipina sa potpisivanjem SGP plusa koji je potpisan e, 2014. godine. Oni moraju djelovati protiv NN ribolova. Europska komisija mora blisko pratiti ovaj prijedlog i završno želim reći da je ova zemlja Azije Pacifika jako važna i ovo će poboljšati naše odnose. Najljepša hvala. Sada, gospođa Žil, imate jednu minutu u ime SID-a. Pozdravljam sporazum o partnerstvu i suradnji s Filipinima. To je od ključnog za jačanje odnosa sa zemljom i regijom koji imaju sve veći geopolitički značaj. Europska unija je partner ključnog značaja za Filipine u trgovini i ulaganjima, no koliko utjecaja imamo jednom kad se TTP TPP koji, kojim se Filipini žele e, priključiti kad bude ratificiran. Dakle, mi to je ključnog značaja ako želimo ostati u igri da se e, potpiše taj slovno trgovinski sporazum e, sa jugoistočnom Azijom. Još jedna stvar gdje moramo djelovati jeste pitanje južnokineskog mora gdje Kina stvara svakodnevno sve veće napetosti. Iznalaženje rješenja nije samo od ključnog značaja za globalnu stabilnost, već i za naše trgovinske putove. Važno je za Europsku uniju da postane znatno proaktivniji i vidljiviji akter u regiji. Ne tako što će zatvarati oči pred pitanjima ljudskih prava, osobito kada imamo na umu da izabrani predsjednik Filipinima je e, nedavno izjavio stvari koje stvaraju veliku zabrinutost kod nas. Hvala. Hvala. Sada zastupnik e, Sengfeld ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Jugoistočna Azija i Cijelo morsko područje koje se tamo nalazi je pravo bure baruta koje može eksplodirati u svakom trenutku. Tu imamo razne sukobe i koncentraciju vojski iz različitih zemalja. Ali isto tako to je regija koja se jako razvija gospodarski govoreći i socijalno govoreći. To su ti azijski tigrovi. Zbog toga i je bitno da Europska unija bude e, prisutna u tom području e, ekonomski i diplomatski govoreći. Dobri odnosi s Filipinima su jako bitni. U Filipinima živi e, jako velik broj ljudi, to je katolička zemlja, zato to treba biti prioritetna zemlja za nas i stoga i jesmo za ovaj sporazum o partnerstvu i e, sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Filipina. Nadamo se da ćemo uskoro postići konkretne rezultate na oba plana. Hvala. Gospođa Moska. Hvala. Filipini su strateški partner u tom dijelu svijeta s velikim potencijalom za razvoj. Sporazum o suradnji može pomoći produbiti dijalog e, u gospodarskom smislu i suradnju na e, strateškim pitanjima i zaštiti ljudskih prava. Partnerstvo i početak trgovinskih pregovora moraju dovesti do usklađivanja demokratskih i gospodarskih interesa u skladu sa sustavom GSP+. Budući sporazum o trgovinskoj suradnji je od ključne važnosti i mi smo tu na istoj razini sa Filipinima. S obzirom na važnost uspostavljanja novih odnosa i čvrćih odnosa sa zemljama tog dijela svijeta, cijela strategija mora razrađivati zajedničke vrijednosti od kojih će imati koristi i građani i radnici. Kod obje stvari moramo pojačati razmjene i ojačati suradnju. Grazie. Hvala. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Jedina osoba koja se javila, gospodin Marijas. Izvolite. Multinacionalke iz Europe pokušavaju ulagati u rastuće e, gospodarstvo, premda su plaće tamo jako niske. To je naročito slučaj sa rudnicima, tamo se ne poštuju ljudska prava i susrećemo se i sa fenomenom maloljetničkog rada, pa dva milijuna djece radi u tim rudnicima. Također proganjaju se politički protivnici, velika je korupcija. Imamo veliko raslojavanje na Filipinima i to je nešto čime se hrane tamošnji džihadisti koji postaju sve opasni. Sporazum sa Filipinima kao i svaki sporazum sa siromašnijim zemljama ide na štetu malih i srednjih tvrtki u Europskoj uniji, povećat će nezaposlenost kod nas. Mi ne možemo u ime profita multinacionalnih tvrtki zatvarati oči pred kršenjem ljudskih prava naročito kada je sporazum sam takav da ide na ruku velikim tvrtkama. Hvala lijepa. U ime Europske komisije predstavnik visoke predstavnice Europske unije gospodin Kunders. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je bilo zaista korisna razmjena mišljenja. Želim se zahvaliti svim zastupnicima na veoma jasnim komentarima. Saslušao sam sve ono što ste rekli i zabilježio sam vaše očekivanja kao i brige glede provedbe sporazuma o suradnji i partnerstvu i općenito e, o odnosima između Europske unije i Filipina. Iz ove rasprave sam shvatio da e, imamo zajedničku želju daljnjeg razvoja odnosa između Europske unije i Filipina, ali istovremeno zajamčiti da to se temelji na zajedničkim vrijednostima i interesima. Vi ste govorili o više različitih pitanja. Naročito ste se osvrnuli na pitanje ljudskih prava, e, pravedne trgovine, situacije na Kineskom moru i e, mirovni proces na Filipinima. E, Mislim da što se tiče ovih briga glede e, samog mira i e, ljudskih prava, Europska unija je procijenila situaciju i to opisala u e, samom izvješću o općem sustavu povlastica za 2014. i 2015. godinu. To izvješće ste vi dobili u prvom mjesecu 2016. godine. I naravno mi i dalje nastavljamo nadzor primjene e- UN-ove konvencije u Filipinima i također smatramo da ćemo kroz e, projekte i programe koje smo predvidjeli za Filipine ojačati kapacitete kako bi e, povjerenstvo za ljudska prava što bolje radilo. 2017. godine ćemo evaluirati E, ispunjavanje međunarodnih zahtjeva na koje se, su se obvezali Filipini. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, E, pregovori su započeti krajem e, prošle godine, već je održana prva runda pregovora u e, svibnju 2016. godine i nadamo se da ćemo uspjeti sklopiti sporazum koji će pokrivati različita područja. Kao što znate, u, na području ASEANA Filipini su jako bitna država, to je četvrto najveće izvozno tržište i drugo najveće gospodarstvo u tom području. E, i samo 2014. godine vrijednost je prelazila 3 milijarde, e, a Europska unija je jedan od najvećih ulagača u, e, na, u Filipinima. To je nešto što mnogi ne znaju. Mislim da što se tiče pravednog tržišnog natjecanja, to je pitanje kojim se sigurno moramo baviti kada budemo u pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Moramo raditi i procjenu utjecaja bilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Tu će biti spomenuta mnoga pitanja, uključujući i pitanje ljudskih prava, a isto tako ćemo raditi e, studiju o e, utjecaju ovih aspekata na samo tržište. Mi e, također pratimo i situaciju u, na, u Filipinima i izvan Filipina situaciju na Kineskom moru. E, znamo što je arbitražni sud e, rekao, a što je sa pozicijom Europske unije. 11. ožujka je objavljena izjava u kojoj smo napomenuli koje je stajalište Europske unije. Rekli smo da se mora održati vladavina prava, rješavati sporove na miran način, da se ne smije koristiti snaga niti pretnja i da se treba raditi na smanjenju tenzija. Dakle, to su tri elementa koja su nabrojana u izjavi vijeća. Što se tiče suverenitetu, teta o tome nismo e, ništa govorili, nije na nama da se izjašnjavamo o tome. E, Europska unija je ugovorna stranka e, sporazuma o pravu mora, e, UNCLOS i mi naravno ćemo se osloniti na odluku koja bi trebala biti objavljena do ljeta. Mi također Mm, predlažemo i mjere za izgradnju povjerenja što je jako bitno za građane Filipina. U samom zaključku želim nešto reći o unutarnjem mirovnom procesu e, na Filipinima. To će biti e, temeljni koraci za Filipince i e, nova vlada mora moći dobro napredovati u mirovnim proces, u mirovnom procesu. Mi ćemo naravno promovirati to i pružiti potporu. E, s obzirom na vremensko ograničenje ne mogu govoriti sada detaljno o ovim pregovorima, ali sasvim je jasno da Europska unija će pružiti potporu tim pregovorima jer smatramo da su bitni e, mirovni programi za mir i stabilnost kao sveobuhvatni e, sporazum koji je do sad potpisan. E, to je program u vrijednosti od više od 5 milijuna eura, a provedba tog, tog projekta je počela u 8. mjesecu 2015. godine. Hvala najljepša. Ova zajedno